Dopuste da zaključim e, tako što ću još jednom e, pozdraviti ovu inicijativu. Hvala vam gospođo Damanaki. Evo s ovim e, zaključujemo raspravu. Sutra ćemo glasovati o ovome u 12 sati. Po dnevnom redu sada dolazi na red izvješće gospodina Salavrakosa o ograničenjima ribolova i teritorijalnim vodama u Sredozemnom i Crnom moru. Dobro primamo to na znanje i e, izvjestitelj ima riječ na četiri minute. Gospodin Salva, Salvarakos, imate riječ. Hvala predsjednice. Gospodine povjerenice, uvaženi kolege, najprije želim zahvaliti e, fiktivni, e, izvjestiteljima u Sjeni i svim kolegama koji su radili sa mnom na ovom e, izvješću. I zahvaljujući našoj dobroj suradnji uspjeli smo usvojiti jednoglasno od strane odbora za ribarstvo ovaj, ovo izvješće. Dob, veliki dio sredozemlja nalazi se sada izvan nacionalnog prava država članica, samim tim ti dijelovi su slabo zaštićeni kada je riječ o e, ribarskom fondu i e, morskom okolišu. U svom izvješću ja e, opisujem ovaj problem i predlažem dakle konkretne ideje vodilje kako bi se rješavali sukobi koji se odnose dakle, na upravljanje obalnim područjem. Tu sam objasnio da je e, naša osnova bila pravo država članica, na, međunarodno pravo i e, konkretno i napose konvencija Ujedinjenih nacija o pravu mora. Od 21 države e, sredozemlja samo tri nisu potpisale tu konvenciju. Tu se radi o Izraelu, Siriji i Turskoj. Kao što sam prethodno rekao, ta konvencija je u sastavu međunarodnog prava kada je riječ o rješavanju e, sukoba e, i ribarskog fonda. Dakle, Europska unija treba upotrijebiti svoje diplomatska sredstva kako bi sve države potpisale ovu konvenciju, osobito e, države koje žele postati članice Europske unije. Što se tiče upravljanja ribarskih eh, resurs, ribnih resursa i kontrola, odnosno nadzor nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova bit će uspostavljen kada se eh, odrede eh, pravila. Dakle, potičem da se izglasa, dakle, isključivo gospodarska oblast i molim komisiju da, da ideje vodilje i molim da to uh, bude sve obrađeno, podsjećam da to sve mora biti urađeno poštujući načelo subsidijarnosti jer uh, to ovisi o pravu, isključivom pravu država koja će donijeti odluke kojih se tiče. Zahvaljujem povjerenici na intervenciji i pozdravljam rad i napor uh, komisije i e, nastojanje, dakle, e, odnosno rad na plavom razvoju i isto tako pozdravljam e, nastojanja komisije da vide kako se u sredozemlju može napredovati. I za kraj želim

ovakve rezolucije europski parlament će podržati rad i arbitražnog suda koji mora upravo na temelju te konvencije iz one thousand nine hundred and eighty two godine dakle na temelju pravnih a ne političkih kriterija odrediti granicu na moru između hrvatske i slovenije. druga važna točka je članak fifteen rezolucije kojim se ohrabruje države članice da proglase svoje isključive gospodarske pojaseve ili zaštićene zone

Hvala vam. Gospodine Salafrako, želim vam čestitati. Obavili ste izvrstan posao. Vrlo je zapravo jasno ono o čemu govorimo kada govorimo o izvršnu na vlastnu inicijativu. Radi se o tome da parlament predlaže da se komisija pokrene, da krene određenim putem i mi im u tome nešto predložimo. No, ja bih htio još nešto predložiti za inicijativu za komisiju. Komisija bi trebala uzeti u obzir ono što imamo na sredozemlju. zemlju Imali smo vrlo teška vremena, vrlo teške sezone ovih proteklih nekoliko godina i sredozemlje ostavljeno zapravo je prepušteno samom sebi. Što se tiče ribarstva i zajedničke ribolovne politike, tu reguliramo ponašanje europskih zemalja u tim vodama. Ali što je s onima koji dolaze izvan Europske unije? 14 zemalja članica koji se bave ribolovom na sredozemlju nisu zemlje članice Europske unije od 22, 23. Dakle, ne postoje nikakva pravila osim UN-ove konvencije. I stoga mislim da Europa mora napraviti politiku ciljanu baš za sredozemlje koji se tiče ribolova na sredozemlju. Malo prije smo raspravljali o sporazumu sa Mauritanijom. Tu dakle govorimo o područjima gdje mi odlazimo loviti ribu. A mi smatramo da bi Europska unija trebala izraditi nacrte sporazuma sa određenim zemljama, no ne radi se samo o ribolovu. Radi se o tome da bi ti sporazumi trebali zajamčiti da se te zemlje prižavaju naših europskih pravila. Dakle, izvješće gospodina Salafrakosa u tom smislu da je prijedlog komisiji, mislim da bi stvarno u tom svjetlu ta naša zajednička ribolovna politika imala dobar šanse za uspjeh. oprostite što sam se malo odužio. Hvala vam, upravo sam vam zato dopustila malo više vremena, vidim da ste umrni, a dajem za kraju gospođi povjerenici riječ, izvolite. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Uvaženi zastupnici, dame i gospodo, i sveg srca ponavljam izvješće gospodina Salatakosa i dijelim e, njegovu cijelokupnu analizu trenutnog stanja. Svi se slažemo da su oceani i mora izvor rasta, izvor razvoja i da korištenje tih mora i eksploatacija naših resursa, bilo da su ti resursi živi ili neživi, moraju se održavati na održiv način. Kako bismo imali održivost, treba nam robustan, administrativan, regulatorni okvir, dobar sustav upravljanja, dobro upravljanje resursima i učinkovit nadzor te provođenje e, uzajamno prihvaćenih pravila. Trenutno alarmantno stanje u Jadranskom moru i u Crnom moru zahtjeva od nas da na europskoj razini radimo na koordiniran način. Moramo napraviti našu domaću zadaću, moramo moći provesti naše vlastito zakonodavstvo, bilo da se radi o ribolovu ili o pitanjima okoliša. Slažem se sa gospodinom Milanom, također moramo pokušati izaći u susret našim neeuropskim partnerima kako bi se i oni krenuli putem održivog upravljanja ribolova kako bismo imali zajednički teren i kako bismo izbjegli razmirice ili kako bismo barem te razmirice mirno riješili što nije uvijek jednostavno. Uzevši u obzir da je većina obalnih zemalja, kako što se tiče Crnog mora, kao i Sredozemnog mora, nisu zemlje članice Europske unije i da Imamo i slučajeve gospodarske pojaseve koji nisu još uvijek provedeni posvuda na tim područjima. Treba nam pojačana suradnja, treba nam dijalog, trebaju nam regionalne strategije. To je jedini način na koji možemo postići napredak. Trenutni multilateralni forumi, na primjer, Opća komisija za ribarstvo u Sredozemnom moru, e, Opća komisija Interamerička komisija pardon, za očuvanje afričke tune i konvencija iz Bukarešte i Barcelone su primjerci dobrog rada gdje smo prije svega mi, zemlje članice Srpske unije, bili tu pioniri. Mi smo dakle oni koji pokreću, pokreću inicijativu i mi smo oni koji žele vidjeti kako možemo ići dalje, kako možemo pokrenuti još i dalje e, ta pitanja. Treba nam poboljšanje prikupljanja podataka kako bismo imali pouzdane znanstvene savjete. Trebamo imati isto tako mehanizme i planove koji će biti e, učinkoviti kako bi se borili protiv nezakonitog i nereguliranog ribolova. Što se tiče Turske, Rusije, Ukrajine, zemalja koji su dakle na Crnom moru, trebali bismo sazvati konferenciju vezanu u Crnom moru kako bismo potaknuli našu zajedničku suradnju. Komisija će i dalje e, biti čuvarica ugovora, isto tako će služiti kao koordinator, no zemlje članice i zemlje partneri moraju također učiniti ono što je na njima kako bi se regulirao prekomjerni ribolovi kako bi se smanjio utjecaj na okoliš. Na primjer, imamo inicijativu naših zemalja članica u suradnji sa komisijom koje se tiče područja sredozima ionskih e, otoka, e, egijskih otoka i tu već vidimo da se nešto poduzima. Provođenje isključivih gospodarskih pojasova je nešto što je u nadležnosti zemalja članica koji također moraju surađivati, koji moraju tražiti suradnju kako među sobom, tako i sa zemljama partnerima kako bi osigurali nadzor, provođenje i koordinaciju. Jedna nedavna studija o isključivim gospodarskim pojasima na sredozemlju koje je komisija zatražila jasno pokazuje da postoje velike prednosti koje se mogu ostvariti ukoliko obalne države iskoriste svoja prava koja im pruža UN-ova konvencija o pravima na moru i kada bi proširili svoje gospodarske isključive pojase. Mi smo za to. Ja trenutno razmišljam o jednoj mogućoj inicijativi kojom bismo ohrabrili zemlje članice da što više iskoriste svoje prava, svoje obveze pod semom isključivih gospodarskih pojaseva kako bismo ojačali e, održiv, održivo upravljanje, robustan rast i takva nam inicijativa potrebna na Sredozemnom moru. Kao zaključak Želim vam čestitati na ovom dobrom izvješću i želim vas uvediti u to da smo mi spremni sudjelovati u izrađivanju još boljeg dijaloga sa trećim zemljama. Uvjeravam vas da će komisija učiniti sve što može kako bi poboljšala upravljanje, e, upravljanje resursima i provođenje kako na Crnom moru, tako na Sredozemnom moru. Hvala vam, gospodine predsjedavajuća. Hvala vam, rasprava je zatvorena. Sutra u 12 glasujemo o ovom izvješću. Sutra u 8 sati nastavljamo sa zasjedanjima. Dnevni red je objavljen i dostupan je na stanicama interneta Europskog parlamenta.